Right, good afternoon everyone, ladies and gentlemen, it's... Dobar dan dame i gospodo, 15 sati 10 minuta pa je bolje da krenemo. Dobrodošli svi na ovaj sastanak prelazimo na prvu točku dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih eh, komentara onda možemo usvojiti dnevni red. Onda druga točka, priopćenja predsjednika. Njih nema, barem nešto se mene tiče, tako da možemo već preći na treću točku. To je razmjena gledišta sa SVD-om o stanju na Maldivima. Htio bih pozdraviti gospodina Ditmara Kislea. On je voditelj odjela SVD-a za Pakistan, Afganistan, Šilanku i Maldive. Dobrodošli na sastanak e, odbora poslove. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv e, e, s jako malim rokom. Mislim da je Sabine Lusing iz Hrvatska zastupnika GUE NGL bila ta koja me informirala o tome da bismo trebali situaciju na Maldivima staviti naš dnevni red i zahvaljujem joj na njenom savjetu. znam da se svi slažemo da su nedavno razvoj na Maldivima bila, bili dosta zabrinjavajući, primjerice kada se radi o manj, manjku poštivanja e, mirnog izražavanja mišljenja, političke oporbe, kada se radi o e, slabijem stanju sa sigurnosti, sa velikom radikalizacijom dijelova e, društva i sa visokim brojem stanih boraca koji se podržavaju isis i isto tako se okupno se smanjuje fundamentalna prava i slobode. Nedavno je liberalni bloger Jamen Rashid koji je pisao utjecaju e, vjerskog islamizma u državi bi ubijen. I stoga bih sada, bez danje odgode, zamolio vas, gospodine Kisleru da nam date kratak pregled o situaciji na Maldivima, a zatim ćemo moći sa gospodinom Krislavom voditi raspravu, ako se s time slažete. I imamo za to do 15.30. Dosta malo vremena, pa vas molim da budete što sažeti. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Doista želim reći da cijenim ovu priliku da razmijenim gledišta s vama po pitanju stanju na Maldivima, s vama s ovim odborom kojemu vi predsjedate. Krenut ću od toga da kažem da su Maldivi 2008. godine napravili vrlo obećavajuću tranziciju nakon 30 godina autoritativnog sustava prema jednom demokratskom sustavu i višestranačkim izborima. No, od kad je trenutna vlada pod vodstvom predsjednika Žamena 2014. godine stupila na vlast, stanje po pitanju ljudskim pravima i temeljnim slobodima u toj državi nas zabrinjava. Žalimo zbog toga što su mnogi vođe oprebe u zatvoru ili im je onemogućeno kretanje slobodno i to prije svega zbog kontroverznog zakona o borbi protiv terorizma koji je uveden 2015. godine. Također postoji zabrinjavajući trend da se ograničava sloboda izražavanja mišljenja i sloboda udruživanja, a neki novinari i neki mediji su suočeni sa e, zlostavljanjem i zastrašivanjem. Također smo zabrinuti zbog nedavne presudbe suda na Maldivima. Prema toj presudi sud će imati pravo odlučivati o tome koliko su parlamentarne odluke legitimne. To dakle ograničava ulogu parlamenta i znači da preuzima neke od ovlasti parlamenta sud na sebe. Još nešto što nas zabrinjava je činjenica da postoji de facto moratorij na smrtnu kazu koje je vlada već dugo vrijeme se pridržavala toga, ali nedavno je ova trenutna vlada rekla da namjerava nastaviti sa pogubljenjima. Što se tiče ravnopravnosti spolova, mi vidimo da vlada čini određene napore kako bi e, institucionalni politički okvir zemlje bio bolji, ali izgleda da postoji još mnogo slučajeva zlostavljanja i nasilja u toj zemlji. Što se tiče terorizma i nasilnog ekstremizma, a to je vladi prioritet, smo imali jednu jedan prijedlog promjen izmjene zakona o borbi turizma 2015. godine, što znači da je zločin ako se pridužite, pokušate se pridužiti ili ako financirate bilo koju aktivnost koja je povezana sa terorizmom. A uzavši obzir e, veliku količinu europskih turista koji svake godine odlaze na Maldive, na odmor, skoro pola milijuna, smo mi jako zainteresirani za to da surađujemo s Maldivima što se tiče ove izmjene zakona. Isto tako spomenuli ste već gospodine predsjedniče slučaj e, brutalnog ubojstva e, blogera sa Maldiva i bojstva za ljudska prava, gospodina Jamena Rašida u travnju ove godine. Gospodin Rašid je već prije zaprimio prijetnje smrću zbog toga što se satirički izražavao o političkim temama i zbog toga što se snažno zalago za sekularizam. E, zapravo, Maldivska policija je nedavno privela sedam osumnjičenika koji su navodno sudjelovali u tom zločinu. Sve ovo što sam spomenuo, a čak i više od toga, nešto što smo spomenuli na trećem godišnjem e, dijalogu između Europske i Maldiva, što smo ugostili što se dogodilo u svibnju ove godine pod e, e, Maldivskog ministarstva vanjskih poslova. Europska unija više nema predstavništva na Maldivima, ali mi smatramo da možemo imati dijalog i suradnju s, s vladom s Maldiva i htio bih navesti nekoliko tih prilika koje imamo s naše strane. Kao prvo, Europska unija bi trebala iskoristiti svoj utjecaj kako bi izvršila pritisak na vladu Maldiva, kako bi ona bolje procijenila prijetnju e, po pitanju radikalizacije na, otočju. E, Europska unija bi mogla pomoći Centru za borbu protiv e, radikalizacije, to je centar koji je nedavno osnovan na, tom otoku, a u tom kontekstu pozdravljamo također da se predviđa jedna konferencija za borbu protiv terorizma na Maldivima i to krajem ove godine, a gospodin Žil de Kerkove, europski koordinator za tu temu, je pozvan na konferenciju. Europska unija bi također trebala tražiti izborne reforme koje trebaju biti u skladu sa preporukama e, bivših misija promatranja izbora e, Europske unije na Maldivima kako bi se promijenili da idući izbori budu vjerodostojni, transparentni i e, uključivi. Predsjedničke izbore imat ćemo 2018. godine, a Europska unija bi htjela postati promatrače za te izbore. mađarska vlada je također pozvala Europsku uniju da provede srednjožnu procjenu situacije, što je slično i bilo tako i prije predsjednički izbor 2013. godine. Osim toga, Europska unija bi trebala potaknuti postizanje više standarda povjerenja ljudskih prava i posebice slobode izražavanja mišljenja i udruživanja i e, trebali bi imati prostor za aktivnosti e, civilnog društva i opremenih snaga. Europska unija bi također trebala s Maldivima e, pojačati ulogu vladavne prava, nezavisnosti pravosuđa i podjele ovlasti. Maldivska vlada želi surađivati s Europskom unijom kako bi provela niz preporuka vezano uz jednu misiju pravnih slučajeva koje je Europska unija financirala 2016. godine. U toj misiji smo se bavili s time da vidimo kako možemo reformirati pravosudni okvir na Maldivima, postupke i prakse pravosuđa. A druga misija pravnih slučajeva Europske unije mogla bi sadržavati i preporuke za glavno, za glavno za državno odvjetništvo Maldivima. Europska unija također treba tražiti od malskih vlasti da se zadrži moratorij na smrtnu kaznu zato što će to biti korek prema ukidanju potpunosti smrtne kazne. Također Europska unija treba e, podržavati političku, zastupljen, političku zastupljenost i prava žena i da se prestane sa diskriminacijom i nasiljem nad ženama. Na posljedku Europska unija bi treba i dalje surađivati sa maldivskim vlastima što se tiče klimatskih promjena. To već uključuje suradnju u okviru međunarodnih organizacija i to da podupremo e, usvajanje dugoročnih strategija, da se ostvari održiva ekonomija koja će se temeljiti na obnovim izvorima energija. Možda znate da Maldivi predvode e, Savezu malih otoka pod nazivom EOSIS i to je jedna vrlo pozitivna uloga koju Maldive mogu digrati na međunarodnoj sceni. Osim toga, Europska unija s Maldivima e, surađuje po pitanju e, nezakonitog, nereguliranog i neprijavljenog ribolova. U zaključku, gospodine predsjedniče, mislim da kao demokracija u nastajanju će Maldivi dalje pred sobom imati izazove, Europska unija može odigrati važnu ulogu kako bi pomogla Maldivima da svladaju te izazove. Nemamo okvirni sporazum s Maldivima i stoga mi tražimo više politički dijalog sa vladom, te smo spremni produbiti naš odnose s Maldivima, te potaknuti to da se naprave poboljšanja, a ne da nekoga ukrivljavamo. Hvala vam lijepa, gospodine Krisa, na vašem izlaganju. Četvero kolega se javlja za riječ. Gospodin Donžon, gospodin Panceri, gospođa Lusing i gospođa Lambert. Dakle, četiri kolege. Možemo imati jedan krug postavljanja pitanja i zatim odgovor. Ja predlažem dvije minute za svakoga i zatim ćemo imati jedan drugi krug gdje će e, gospodin Krisler to moći sažeti. Izvolite gospodinu Žo. Hvala, ja ne govorim u moje ime, nego u ime gospodina Kukana. Koji je vodio 2014. godine misiju za pomatnje izbora i koji se danas htio javiti za riječ. Ja ću vam tu čitati njegovu izjavu. Ja sam aktivno pratio pratio političke razvoje u Maldivima od kad sam vodio misiju za promatranje izvora Europske unije u 2014. godini. Namjeravam posjetiti Maldive kasnije ove godine na jednoj dodatnoj misiji. Drago mi je da su vlasti Maldiva toj dodatnoj misiji e, dali sada svoje odobrenje. Bitno je imati konstruktivni dijalog što se tiče preporuka koji smo izdali u zadnjem izvješću i provedbe istih. To je toliko važnije što će Maldivi održavati 2018. godine sljedeće izbore te s veselim daljnjoj suradnji u tom prijelaznom razdoblju. Od 2015. godine mi promatramo e, vrlo tešku situaciju na Maldivima što se tiče e, korištenja temeljnih sloboda, poput sloboda, slobode izražavanja mišljenja i udruživanja. Oprava treba moći e, raditi na svom mandatu i doprinijeti potpuno funkcioniranju države. Moramo izbliza pratiti što se događa. Stanje sa slobodom medija u toj državi je dalje kritično Vidjeli smo da se novinari zastrašuju i da se ograničava njihov rad. Ranije ove godine vidjeli smo da je poginuo bloger Jamin Rashid, a Ahmed Rilvani dalje e, je, osoba koja je, nestala. Mi ćemo i dalje obratiti pažnju na situaciju na Maldivima. Hvala, no da sada gospodin Panceri. Hvala vam gospodine predsjedniče, Hvala vam, gospodine Krislere. Vi ste vrlo precizno pisali stanje na Maldivima što se tiče temeljnih sloboda i prava. Ja bih samo htio postaviti jedno pitanje vezano uz ponovno uvođenje smrtne kazne. Mislim da je vrlo važno da Europska služba djelovanje tu inzistira na tome. Mi moramo tu biti aktivni. Oni žele ponovno nastaviti sa izvršenjem smrtne kazne Primjerice, prema važećem zakonu moguće je smeta kazna čak i za maloljetne osobe i stoga je važno da imamo jasnu, snažnu poruku usmjerenu protiv te odluke. Ja vas pozivam na to da tu zauzmemo dakle jedno takvo stajalište, da napravimo kampanju za podizanje razine svijesti, pa i što se tiče turističkih aktivnosti u toj zemlji bilo bi važno da pripazimo na to što se događa po tom pitanju na Maldivima. Hvala i sada gospođa Luzing. Hvala vam. Što se tiče... Je li u redu ako govorim na njemačkom jeziku? Da. Što se tiče daljnjih eh, demokratskih razvoja na Maldivima, čini mi se nakon razgovora koje sam vodila sa nekoliko predstavnika oporbe posebice važno da spriječimo da do sljedećih izbora, mislim naravno i nakon toga, ali to je sada posebice aktualno u ovom razdoblju, da spriječimo da se daljni e, oporbeni čelnici isključe iz politike. Jer ako do izbora završe u zatvoru ili ako budu bijeni, da kažem to tako E, izravno, onda ne moramo uopće imati misiju za povlačenje izbora, neće naime biti niti oporbe onda u tom trenutku. Stoga me zanima kako tu možemo djelovati. Vaš opis da se to samo smatra manjkom poštivanja slobode medija, to mi se čini pomalo preslabim. Kako dakle da održimo tu ravnotežu da izvršimo pritisak s jedne strane, ali da s druge strane da izvršimo dijalog. Vrlo je teško vidjeti kako tu najbolje postupiti. E, zatim što se tiče terorizma, jednom ste vi rekli da vlada jako velik naglasak stavlja na borbu protiv terorizma. A ja se pitam što zapravo ta vlada razumije pod pojmom terorizma, jer definicija nije jasna. Primjerice, ako uzmemo gospodina Erdogana, on smatra da su sindikalne aktivnosti terorizma i onda, terorizam i onda i takvi ljudi završavaju u zatvoru. Dakle, ako vidimo da po glavi stanovnika iz nijedne druge muslimanske države ne dolaze toliko mnogo iz svojih boraca od eh, iz Maldiva i da imamo taj jedan razvoj koji nije razmjeran, e, onda možemo vidjeti da se to ne poklapa. Dakle, ili oni se ne bore zapravo protiv turizma ili e, postupaju krivo. Pitam se dakle što možemo tu napraviti. I imam još jedno pitanje upućeno kolegi. Dakle, bismo li možda trebali sastaviti novu rezoluciju u parlamentu, budući da, su se jako promijenile okolnosti od prošle godine? Hvala vam, gospođo Luzing. I sada imamo gospođu Lambert u ime Kluba Zelenih. Hvala. Ja sam ovdje u svojstvu predsjednice delegacije, delegacije koja uključuje Maldive. Samo da kažem nešto o rezoluciji. Mislim da ako napravimo rezoluciju moramo biti uvedeni u to da će ona polučiti učinka, a ja mislim da na temelju prethodnih rezolucija to zapravo ne možemo očekivati. Mene zanima kako Europska unija razvija odnose s Maldivima i koliko joj je to teško. Jer mi imamo veleposlanstvo u Šilanki, imamo tu kontakte. Znamo da je za veleposlanike jako teško raditi i sa drugim državama zato što moraju obrazložiti svaku avionsku kartu koju, uzmu kako bi razgovarali sa drugim, sa drugih država i stoga me zanima isto tako i odnose države sa Saudijskom Arabijom pitam se jesu li ti odnosi posebno jaki s ovom vladom ili je to nešto što je tradicionalno tako snažno u toj državi. Hvala vam, Jean Lambert. Četvero kolega, četiri pitanja i sada bismo rado čuli vaše odgovore. Hvala. Hvala vam, hvala na zanimljivim pitanjima. Mi podržavamo misiju gospodina Kukana misiju za praćenje izbora. Mislim da je ona predviđena za rujan i stoga blisko surađujemo s njim i podržat ćemo njegovu misiju. U potpunosti se slažem s ovime što je rekao gospodin Kukan. Mislim da tu radimo rame uz rame. Što se tiče smrtne kazne, i ja se slažem s time da moramo imati snažni stav što se toga tiče. Vlada je doista sad već neko vrijeme ne znam kako da to točno pišem, iznosila te javne izjave recimo da misle nastaviti sa pogubljenjima. To se još nije dogodilo, ali moramo tu biti izražajniji. Naravno da smo to spomenuli, to je bilo u našim programima kada smo prošli mjesec posjetili Maldive. To nam je bilo važno i prenijeli smo snažnu poruku vladi što se tiče načela Europske unije u smislu odbacivanja smrtne kazne. Smatram da je to zanimljivo što ste rekli i uputit ću i druge na tu ideju da bismo mogli podići razinu svijesti kod turista što se toga tiče. To je naravno nešto mm, što se tiče isto toga da razmislimo kako tu treba najbolje postupiti. upućeno gospođi Luzing. Istina je da je teško imati dijalog s oporbom, ali mi vodimo taj dijalog sa predstavnicima civilnog društva, sa predstavnicima oporbe. Dobivamo izvješća s njihove strane o tome koliko im je teško raditi. Teško je eh, ohrabrivati vladu da se pobrine da svi imaju jednake uvjete, zato što imamo i izričitu politiku vlade ili neke elemente politici vlade s kojima se pokušava ukloniti oporba kako ona ne bi mogla sudjelovati na sljedećim izborima. Mislim da bi u našem dijalogu doista trebali biti vrlo čvrsti što se tiče očekivanja Europske unije po pitanju sljedećih izbora koje se predviđa održati sljedeće godine. Terorizam je također velik prioritet u okviru politika vlade ali mi tražimo i od vlade da nam ustupi bolju definiciju toga što e, misle po terorizmom. Tko su zapravo teroristi prema njihovoj definiciji? Primjerice, mi bismo rado dobili popis e, osoba za koje oni smatraju da pripadaju terorističkim organizacijama. <coughs> Dakle, zanima nas što točno nekog državljana Maldiva čini teroristom. jer mislim da to za sad nije potpuno jasno i onda se ovaj zakon može primjenjivati na mnog, mnoge različite slučajeve prema ovoj trenutnoj definiciji. Ono što je rekla Jean Lambert. Pa da, to je slično našoj dilemi o tome kako da izgradimo političke odnose s Maldivima kao što sam rekao, mi nemamo tamo predstavništvo, mi kontaktiramo s njima i to je zapravo zato i problem. Mi imamo dijalog s njima, ali on nije redovit. Mislim da bi nam bilo draže kada bismo imali stalno predstavništvo na Maldivima i onda bismo mogli bolje odgovoriti na sve te izazove koje imamo s tom državom, ali iz proračunskih razloga kao što znate, nije baš realistično očekivati tako nešto u ovom trenutku. Što se tiče Saudijske Arabije, e, zasigurno tu postoji jedan odnos, odnos koji se razvija, koji se temelji na nekim kulturnim zajedničkim točkama, ali i Biznis je vrlo važan u tom odnosu i stoga to trebamo imati na umu kada procjenjujemo taj odnos. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Thank you so much, Mr. Hvala vam gospodine Krisler na dolasku na naš odbor za vanjske poslove. Mislim da je bilo važno da čujemo izvješće. Ukoliko hoće li biti nove rezolucije ili ne, o tome će donijeti odluku klubovi zastupnika, ne naš odbor, ali bih svakako ohrabrio klubove da se o tome povede rasprava u najmanju ruku. I e, sada dolazimo do četvrte točke dnevnog reda. E, toj točki ćemo posvetiti 15 minuta. Tema je uspostava instrumenta za doprinos stabilnosti i miru. Riječ je o razmatranju amandmana i o sljedećim koracima u izmjeni zakonodavnog prijedloga. Kada je riječ o instrumentu za doprinos stabilnosti i miru, ovo je sada treća razmjena mišljenja na odboru nakon rasprave sa službama komisije i Europskom službom za vanjsko djelovanje 21. ožujka te razmatranjem nacrta izvješća 22. svibnja. Bilo je 99 amandmana koji su predani do 8. svibnja i još 10 amandmana izvjestitelja u nacrtu izvješća. Sada ću dati riječ Arno Danžanu koji je naš izvjestitelj. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja ću dosta kratko. Već smo, kako ste i sami rekli, dva puta razgovarali o ovome nacrtu izvješća i također smo imali razmjenu mišljenja sa kolegama iz ostalih iz klubova. Zahvaljujem svim klubovima koji su i svim kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Kao što sam rekao, prilikom izlaganja svog izvješća. Riječ je o jednom e, stručnom tekstu, budući da je riječ o tekstu uredbe, dakle to je jedan pravni tekst. I za mene je bilo važno da taj tekst bude primjenjiv i da može stupiti na snagu u razumnim rokovima. Budući da je riječ o efikasnosti misija koje mm, Europske unije u konfliktnim zonama poput e, Malija i nekih drugih područja. I to je instrument koji bi trebao istinu dati rezultate. Dakle, to se očekuje i od djelatnika tih misija i oh, od trećih zemalja koji e, koje su korisnici istih tih misija. Prema tome, situacija je hitna i zato sam htio reći da je to da smo da je to bio jedan stručni aspekt tog postupka. Istovremeno imali smo i političku raspravu. E, jasno su iskazana pojedina stajališta. Neki klubovi su od početka ustrali na tome da pravna osnoga ovoga teksta nije sasvim jasna. Tako da je tu bio jedan pristup koji je bio drugačiji od onoga za koje sam se ja opredijelio, međutim ja to poštujem. Neki drugi klubovi su prihvatili moje preporuke, na čemu im zahvaljujem. I također smo poveli jednu zanimljivu raspravu, posebno sa klubom SID-a, o političkoj i proračunskoj dimenziji ovoga instrumenta. Htio bih reći da ja u potpunosti poštujem to stajalište, ono o čemu ćemo morati glasovati jest jedan prijelazni instrument koji će se primjenjivati u tri sljedeće godine. Neki prigovori e, koje smo mogli čuti od kolega socijalista tiču se proračunske i političke održivosti takvog jednog instrumenta. Ja shvaćam njihovu primjedbu i mislim da ćemo o tome tek razgovarati. Mislim da ćemo uistinu istinu e, morati očekivati od vijeća i komisije da iznesu neke nove prijedloge ukoliko žele da taj instrument bude vremenski održiv. U tom smislu smo primili na znanje sve primjedbe koje su iznesene na račun tog, tog dijela. Mislim da bismo mogli doći do kompromisa što bi s jedne strane omogućilo da se ovaj tekst brzo usvoji, a s druge strane da se zadrži što je više moguće u izvornom obliku. Mislim da su tu neka pravna i proračunska jamstva koja su sadržana u tekstu, a s druge strane i tu prihvaćam zahtjeve nekih klubova, sredstva koja su namijenjena ovom instrumentu ne bi smjela ići iz instrumenta za suradnju i razvoj. ja se obvezujem da ćemo to na ovaj ili onaj način ugraditi u kompromisni tekst. Evo, to je trenutna situacija. Ako ne dođe do političkog kompromisa u odnosu na izvorni tekst, e, već smo o tome razgovarali na posljednjem sastanku izvjestitelja o sjeni, imamo i neke druge prijedloge koji će obuhvatiti ove predložene amandmane, ali da kako to će biti mnogo zahtjevnije s obzirom da smo imali velik broj amandmana i neka stajališta će teško proći. Evo, to je trenutno stanje. Hvala vam lijepo. Hvala, gospodine Donjon. Dakle, ovo je već treća razmjena mišljenja. U odbor imamo na raspolaganju samo 15 minuta, ali e, čitav niz kolega se javio e, za riječ. Pročitat ću imena. Spieler, Mr. Mrs. Lösing, and Mr. Carver. Okay, well, try and keep it... U redu, molim vas da pokušajte, da pokušate biti što kraći, svatko po jednu minutu, ako je moguće. Kao prvo izvjestitelj iz odbora Deve. Mr. Chairman. Gospodin Pavo Berin. Berinin. Ja sam bio na sastanku izvjestitelja u Sjeni kojim je predsjedavao gospodin Danžan. On je predložio dva kompromisna amandmana. Jedan se tiče isključivanja DCI-a, a drugi se ticao takozvanog dakability. Ja sam razgovarao e, na tome, o tome na odboru DEVE mi smo imali raspravu o tome, postignut je jednoglasni dogovor kada je riječ o isključivanju DCI-a. Imali smo dvije različite zamisli o tome kako naglasiti razvojni aspekt. Kao prvo tu je naglasak na DAKU, a kao drugo da se daje precizna definicija o pozitivnim ili negativnim listama za koju se namjenu može koristiti financijska sredstva. Mi smo pozvali sutra na sastanak e, predstavnike komisije e, i pokušat ćemo doći do kompromisa. Mi ćemo sljedeći ponedjeljak održati glasovanje na odboru 9. To će biti u ponedjeljak e, na večer. Dakle, jednoglasna odluka vezano za isključivanje DCI-a i dva modela za e, to koji su modaliteti za naglašavanje razvojnog aspekta. Sada imamo gospodina Mamikinsa. Dragi kolege, imali smo nekoliko krugova rasprava na sastanku izvjestitelja o Sjeni vezano uz ovaj instrument za doprinos stabilnosti i miru i kao i obično u parlamentu imamo različita stavišta. Predstavnici nekih klubova zastupnika neće dati zeleno svjetlo za ovaj zakonodavni prijedlog. Većina članova ga je spremna podržati, ali treba raspraviti neke važne elemente. Velik broj e, našeg kluba zastupnika, socijalista i demokrata, ne slaže se da se koriste sredstva za razvoj, za financiranje ovog novog instrumenta. To nisu značajna sredstva, ali ne znamo koliki će taj iznos biti u budućnosti. U ovom trenutku e, se nadamo da će nas kolege podržati. Drugo su kriteriji za primjenu instrumenta. Imamo neke sugestije iz našega kluba kako bi se izbjegla zbrka prilikom glasovanja o ovom prijedlogu u parlamentu, a i u buduće prilikom e, korištenja samog instrumenta. Hvala. Sljedeći izvjestitelj u gospodin Vistisen, hvala vam. Mi smo e, od početka iskazali interes za time da komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje uistinu koriste taj instrument. Ja shvaćam da tu postoje bojazni vezano uz e, sam opseg tog instrumenta, ali ukoliko im ne damo priliku da ga upotrijebe, onda mislim da nema nekog smisla da uopće postoji taj instrument. Dakle, mi ćemo svakako e, pokušati dati ocjenu kada vidimo završne kompromise. Nadamo se da ćemo moći podržati taj tekst jer je izvorna ideja dobra. Mislimo da je ideja komisije dobra i trebalo bi je isprobati. Međutim, budemo li imali tako velik broj ograničenja i jamstava da to bude tako da se instrument ne može ni koristiti, onda ne vidimo smisla u tome. Dakle, vidjet ćemo kako će se stvari razvijeti. Gospodin Vautmans u ime kluba zastupnika ALDE, izvolite. Hvala vam. Dragi kolege, gospođo Vautmans, e, ja kao prvo isto tako zahvaljujem izvjestitelju, gospodinu Danžanu, na uloženom trudu. Ovo je jedan vrlo, jedna vrlo zahtjevna tema. Mi također cijenimo e, konstruktivni napor ostalih izvjestitelja u sjeni i činjenicu da je e, nekoliko elemenata iz mišljenja deve uzeto u obzir. Drago nam je da će se ovaj instrument za doprinos stabilnosti i miru revidirati, te da će se uzeti u obzir i e, vojna dakle dimenzija u određenim izuzetnim okolnostima. Dakle, bez sigurnosti mira nije moguć razvoj i obrnuto, a vojska u tome ima ključnu ulogu. Slažemo se s komisijom i izvjestiteljem da u određenim okolnostima potpora vojnim čimbenicima mora biti osigurana. I slažemo se s time s obzirom da e, bi to trebalo također biti pod kontrolom i pod nadzorom ovoga parlamenta i nadamo se da će komisija, da ćemo dati zeleno svjetlo da komisija može nastaviti sa svojim radom. Gospođa Luznik je sljedeći govornik iz kluba zastupnika Guengela. Hvala vam lijepa. Mi se slažemo sa argumentima iz kluba zastupnika socijaldemokrata, ali mi na to gledamo još iz jednog šire kuta gledišta. Naime, za nas tu nije važno samo da se tu koriste sredstva iz razvojnih fondova, već da se načelno koriste sredstva iz europskog proračuna u vojne svrhe. A tu doista ne razumijem kako izvjestitelj može reći da smo tu pravno gledano sigurani, zato što imamo dva pravna mišljenja u kojima se kaže da ovaj prijedlog nije u skladu sa obvezama iz ugovora. To je pravna služba Europskog vijeća kao i pravna služba u našem domu. Obje te službe su došle do istog zaključka i stoga jednostavno ne mogu shvatiti to što smo čuli. ste mi već naznačili da sam gotova? Aha, u redu, onda ću tu stati. Hvala. Hvala vam, gospođo kolegice, gospođo Lohbile, na sljedeću ime Kluba zastupnika Zelenih. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja govorim u ime Bodil Valero, naše se nas nas ne može biti ovdje. Primili smo na znane da ste vi, gospodine izvjestitelju, povukli sve e, naše amandmane i da ste izradili e, da se izraze podršku za nacrt, e, za prethodni nacrt, a mene zanima nije li došlo vrijeme da se cjelokupni predlog komisije dovede u pitanje, zato što on pravno gledano nije utemeljen. To je pokazalo pravno mišljenje naše pravne službe iz kolovo za 2006. godine. E, nama zelenima tu se ne radi o ideologijama, nego se radi o tome da trebamo izgraditi zakone koje ispunjavaju Eh, sudsku praks, uvjete iz sudske prakse Europskog suda i iz naših ugovora. Europska komisija je odlučila tu iskriviti zakon, a mi ovdje ne branimo samo jedan instrument kojeg imamo za sprečavanje civilnih sukoba, već isto tako to da eh, trebamo poštivati pravna načela ovdje u Europskoj uniji, ali izvan. Mi smo vrlo razočarani zbog toga što vi smatrate da da se novac koristi samo iz razvojnih, e, fondova. Vrlo je začaravajuće što vi ne vidite da se novac misli koristiti iz drugih sredstava. Hvala. Izvolite, gospodin Carter u ime FDD-a. Hvala vam, predsjedniče. Kao prvo želim reći da sam načelno skeptičan kada je riječ o nužnosti djelovanja Europske unije u ovim područjima, gdje se mogu postići isti rezultati bilateralnim, multilateralnim putem Europska unija treba vidjeti jer je riječ o nekakvim novim vojnim ambicijama. Mislim, to se sve odvija u, ovom kontekstu, što je strašno. Ovdje me brine posebno činjenica da ambivalentnost vojnih čimbenika. postoji implikacija u nekim dokumentima da bi e, korisnici mogli biti države, treće države, ali to ne stoji u samom zakonodavstvu. Mislim da je formulacija trebala biti bitno jasnija u ovom tekstu izvjestitelja i mislim da bi to na neki način ublažilo određene strepnje. Razvojna pomoć može biti zahtjevna okoliko ne postoje odgovarajuća državna tijela. Na Bliskom istoku smo vidjeli da je ponekad situacija se pogoršala i mislim da postoji e, veliki potencijal da se situacija na ovaj način pogorša i mislim da bismo trebali odbiti produžetak korištenja ovog fonda. Gospodin Fleckenstein i Annelies. Hvala. Ja želim zahvaliti na spremnosti za kompromise. Mi svi smatramo da je ovo koristan i nužan instrument Također ćemo razgovarati o prijedlogu odbora DEVA i vidjet ćemo što je moguće postići, a nakon toga će AFET morati donijeti odluku o tome može li prihvatiti to mišljenje. Imamo problema sa nedostatkom financijskih sredstava, no ne bismo ovdje trebali stvoriti presedan za budući rad. Isto tako, kaž, isto tako nakon tri godine bismo trebali imati novu raspravu u sklopu um, novog višegodišnjeg financijskog okvira. Također surađujemo s kolegama iz odbora Juri kako bismo izradili zajednički pristup i to bi trebalo biti i trebalo bi biti jasno e, pravovremeno prije glasovanja imamo li većinsku potporu. Hvala lijepa Knut na kraju Arne Litz. Hvala vam na raspravama koje smo posvetili ovoj temi. To je izuzetno važno, važno je odrediti vrijeme za to. Ja ova pravna razmišljanja smatram vrlo zabrinjavajućim i tu se radi samo nama, već i o državama članicama. Mislim da je važno da sredstva iz razvojnih fondova budu isključena iz to i osim toga smatram važnim kao što je izvjestitelj u odboru DEVE, DEVE isto tako nam objasnio, da pogledamo što je tu konkretno pred nama, da na konkretnim primjerima to proučimo. Imamo četiri e, primjera komisije vezano uz to što se treba financirati, a da imamo pozitivnu i negativnu listu, mislim da smatram da je to važno. Možda to možemo riječiti u odboru Juri, ali to ćemo već vidjeti u okviru rasprava. Hvala lijepo. Sada bih dao riječ službama komisije. Je li gospođa Hilde Hardeman nazočna? Želite li nešto kratko reći? Izvolite. Hvala vam, predsjedatelju. Uvaženi izvjestitelju, uvaženi zastupnici, kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na potpori prijedlogu komisije da se izmjeni instrument za doprinos u stabilnosti i miru i na svim naporima u smjeru pronalaska odgovarajućeg kompromisa. Mi cijenimo napore koje je uložio gospodin Tanžan kako bi se došlo do zajedničkog stajališta i kako bi se naglasila iznimna priroda ovih predloženih mjera kako je iskazano i u izvornom tekstu i prijedlogu komisije. Mi se nadamo da će napor izvjestitelji dovesti do zadovoljavajućeg rješenja što će omogućiti pomake prema naprijed. I radujemo se plodonosnoj suradnji u sljedećoj fazi i daljnjoj suradnji s parlamentom i vijećem kako bismo brzo mogli usvojiti ovaj instrument, čime bi se izmijenio ovaj e, instrument za doprinos stabilnosti i miru. Ako mi dopustite, predsjedatelji, htjela bih nešto reći vezano uz tri stvari koje su se pojavile u raspravu. Kao prvo što se tiče dakle, primjene načela DAKA, svrha je ovoga prijedloga da se podrži e, vojska samo u iznimnim okolnostima, tamo gdje vojska mora igrati ključnu ulogu u očuvanju, uspostavi ili ponovnoj uspostavi uvjeta ključnih za održivi razvoj u kriznim razdobljima ili pak u fragilnom e, kontekstu, nestabilnom kontekstu. Htjela bih eksplicitno spomenuti okvir ciljeva održivog razvoja, posebno cilja broj 16, kojim se prepoznaje veza između sigurnosti i razvoja s ciljem promicanja mirnih i inkluzivnih društava. Stroga primjena kriterija DAKA ne bi omogućila da se podrži vojska s tom namjenom, osim u situacijama gdje vojska podržava neke hitne humanitarne aktivnosti. Temeljem CBSD-a ove financijska sredstva bi mogla pomoći i u doprinosu službenoj razvojnoj pomoći. 80 do 90% e, financijskih sredstava iz ovoga instrumenta E, dakle, imamo taj jedan trend koji će se nastaviti. Sada nekoliko riječi o listama. Madam. E, Molim vas da zaključite. Dakle, kratko vezano uz liste. Svrha je da se ovdje primjeni jedan holistički pristup. Moji kolege koji će surađivati sa dotičnim zastupnicima će vam dostaviti dalje informacije. Što se tiče pravne osnove, komisija predlaže izmjene instrumentu za doprinos stabilnosti i miru na temelju članaka 209 i 212 ugovora. Prema tome, u ovom prijedlogu se želi postići razvojni cilj e, uz dodatnu pomoć vojske. Ove mjere spadaju e, u politiku Europske unije u području razvojne pomoći. Hvala vam. A sada dolazimo do završnih komentara. Gospodin Danžon. Hvala svima koji su uzeli riječ. Posebno želim zahvaliti klubovima ALDE, ISIDE i ECR, budući da ova rasprava nije jednostavna. No vidim da postoji stalna volja da se dođe do konstruktivnog rješenja i do kompromisa i mislim da je to vrlo pohvalno. Imamo još e, neke, neću reći detalje, budući da je riječ o važnim stvarima, ali moramo još porazgovarati o nekim stvarima i nadam se da ćemo doći do sporazuma, ali ne smijemo ispustiti iz uma krajnji cilj. Shvaćam neke od prigovora koji su izneseni od strane ostalih klubova, ali vas želim podsjetiti da ovdje radimo u sklopu jednog hitnog postupka na jednom tekstu koji će se odraziti na terenu koji će imati svoje posljedice na terenu. Ja sam dao, naveo sam primjer onoga što se zbiva u Maliju, imamo civilnu i vojnu misiju Europske unije i te misije od nas očenički očekuju da dobiju ono što je potrebno, da dobiju potrebnu opremu koja je potrebna za obuku, dakle to nije riječ o smrtonosnoj opremi, riječ je o sanitarnoj i administrativnoj opremi i upravo iz tog razloga moramo to imati na umu. Ja shvaćam neke od pravnih primjetbi, iako mislim da se tu pomalo pretjeruje u nekim slučajevima, jer i pravno tumačenje može dovesti do sasvim drugačijih zaključaka nego što smo ono što smo mogli čuti od kluba zelenih. Dakle, nadam se da ćemo pronaći rješenje. Moramo razgovarati još o financiranju i o tom e, popisu s uvjetima, ali nadam se da ćemo, zahvaljujući dobroj volji, uskoro doći do sporazuma. Hvala vam. Dozvolite kolege da vas e, podsjetim da će e, 11. ćemo imati sastanak afeta. Zatim ćemo imati dva glasanja. Prvo o izvještaju za koje treba obična većina, a zatim za mane, e, za što je potrebno da 37 članova e, glasa za, s obzirom da je to apsolutna većina. E, u našem odboru. Zatim ćemo dobiti mandati za interinstitucionalne pregovore koji će se nastaviti u rujnu. Hvala. Sada prelazimo na petu točku dnevnog reda, što je razmatranje mišljenja FETA o prijedlogu za uspostavu sustava EU za informacije o putovanjima i njihovu e, odobrenju za državljanje zemalja za koje ne treba e, viza za ulazak u e, Dakle, radi se o sustavu ETIAS. E, predloženo je 44 amandmana i dogovorena su tri kompromisna amandmana. Izvjestitelj je gospođa e, Budil Valero iz kluba Zelenih, no ona nas obavijestila da ne može biti ovdje, nego da će netko to učiniti umjesto nje, znači e, gospođa Loftmiller. Dakle, predlažem da prvo ona uzme riječ, a onda ćemo saslušati izvjestitelje u sjeni. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dakle, gospođa Valero, želim zahvaliti svim kolegama i kolegicama iz drugog zastupnika na dobroj suradnji. Iako su oni i klubovi zeleni zauzeli manjinsko stajalište. E, sustav Europske unije za informacije o putovanjima i njihovu odobenju treba prikupljati informacije o putnicima koji nisu pod obvezom e, imanja vize. Znači, to su državljani iz trećih država za koje ne vrijedi vizni režim i oni unaprijed trebaju putem interneta ispuniti jedan formular te dati čitav niz informacija o svojem identitetu. To je usporedivo sa primjerice sustavom u Americi koji se tamo koristi. E, najveći dio posla u parlamentu e, bit će u odboru Libe, a naše mišljenje odbora AFE se ograničava stoga na one točke koje se tiču vanjskih poslova ili ljudskih prava. Do sada imamo samo tri kompromisnih amandmana i sada ću praviti na engleskom. EP Naručila smo e, studiju da se e, procjeni neophodnost ETIAS-a, na temelju zaključka bismo trebali iznova razmisliti o onome što je komisija e, predložila, jer će možda trebati prilagoditi taj tekst. U name ta studija ne pokazuje bez dilema da doista postoji ta potrebna. Naime, većina se tih podataka razmijenjuje unutar Schengena, a osim toga tu postoji prijetnja, bitna prijetnja kršenja e, temeljnih prava. E, zbog toga je dovedeno pitanje potreba ETIAS-a i traži se da se e, prijedlog uredbe kakav je sada ne prihvati. E, gospođa Valero je e, stoga predložila e, neke amandmane, a pogotovo se to odnosi na Etijasov popis za praćenje. Naime, također Schengenski informacijski sustav već razminju takve podatke radi sprječavanja ulazaka teroristi terorista u, na područje Europske unije i tako da bi se ovim sustavom samo dupli ono što se već radi, a isto tako bi povećalo pravnu nesigurnost i općenito nejasnoću o tome koje ljude treba staviti na taj popis. Dakle, nije nužno potrebno e, razvijati nove instrumente, važno je da imamo prave e, učinkovite instrumente. E, naime, ako samo obavišne zajednice opterećujemo novim sustavima, novim podatkom, postupcima e, rezultirat će smanjenom sigurnošću umjesto povećane. E, dakle, već e, ono što je važno je da uspješnije i bolje koristimo sustav SIS, a taj se sustav upravo sada revidira, što znači da će se da će biti usvojene određene promjene u tom sustavu prije nego što bi se usvojila uredba ETIAS složili smo se e, oko nekih kompromisa E, što znači da bi e, ETIAS trebao svakako biti e, razvijen tako da ga se što lakše koristi, a kao drugo, prije uvođenja sustava svako treba provesti informacijsku kampanju koju bi morale podržati delegacije Europske unije u dotičnim zemljama. Hvala gospođa Lohbiler, izvjestitelji u Sijeni, u ime Pučana, gospodin Štefina. Zahvaljujem. Dame i gospodo, uredba o EBIAS-u je jedna od e, najvažnijih e, prijedloga e, tijekom ove godine i naš klub podržava e, tu uredbu. To je jedna od mjera kojom će se e, kompenzirati e, činjenica da postoji jedna unutarnji šengenski prostor na kojem nema graničnih kontrola. Već je slične sustavi su ostavljeni u Kanadi, SAD-u i Australiji i vrlo sam snažno uvrijeđen da ono što komisija kaže u svom prijedlogu, a to je da će uvođenje ovog sustava smanjiti broj odbijenih zahtjeva za ulazak u šengensko područje, smanjit će e, vrijeme koje se troši na e, graničnim prijelazima, a isto tako će povećati našu sigurnost, odnosno općenito e, osnažiti našu mogućnost da utvrdimo koje su osobe koje predstavljaju rizik. Mislim da bi trebalo pojednostaviti samu proceduru koju ETIAS predviđa. Na primjer, volio bih tu vidjeti mogućnost da se podnese zahtjev E, i na graničnim prijelazima na aerodromima kao i u morskim lukama i drugim sličnim mjestama. A moram reći da me veseli daljna suradnja sa e, izvjestiteljem. Hvala gospodine Cetina za socijaliste i demokrate, gospodin Binefej. Zahvaljujem izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni na obavljenom poslu. E, instrument o kojem danas e, raspravljamo e, uveo bi znatne promjene u način kako se ponašamo na granicama s trećim zemljama određeni način, bili bi to stroži e, mjere koje su logične s obzirom na terorističku prijednju i to je i prošlog tjedna potvrđeno u zaključcima e, vijeća. Međutim, ne smijemo ujuriti e, u taj dokument, a da nismo dobro razmislili E, što će to značiti za nas, e, odnosno na kakve ćemo probleme eventualno naići, a što se već dogodilo u Kanadi i SAD-u. U izvjestiteljevom tekstu se već vide stavovi e, različitih klubova zastupnika. Tražili smo određeni kompromis. Mi smo na primjer tražili procjenu utjecaja na naše odnose sa trećim zemljama, odnosno našu vanjsku politiku. Recimo, potrebne su nam dobri odnosi sa zemljama čiji državljani ne moraju imati vize za ulazak u Europsku uniju. A želimo eh, da, njih, da, da dobivanje eh, odobrenja e, glatko teče i da ne bude komplicirano. Također postoji rizik povezan sa baratanjem e, svim tim informacijama, dakle prilikom obrade informacija. Podaci koje imamo e, s iskustvom iz zemalja e, koje već dugo imaju ovakav sustav, na primjer SAD-om e, i Kanadom, pokazuje da tu postoje određene opasnosti. moramo se pobrinuti da e, ne stavimo neki nepodnosiv dodatni teret e, na potencijalne putnike jer to bi se moglo imati i negativni utjecaj na turizam kao i na naše diplomatske odnose sa e, različitim zemljama. Zahvaljujem. I napokon u ime liberala, gospođo Valcmans, hvala. Drage kolege i kolegice, želio bih kao prvo zahvaliti gospođi Valero, premda nije ovdje, ali zahvalila bi se na njezinom poslu. E, Etijas e, za nas, dakle u Aldu načelno smatramo da je to e, dobar tekst i koji će omogućiti da državljani zemalja u kojima ne treba viza ne predstave neku opasnost ili prijetnju Europskoj uniji. Tako slični sustav postoji već u Kanadi sed u i s obzirom da se očekuje da će do 2020. se e, znatno povećati e, broj ulazaka u šengensko područje. E, mislimo da je to bitno i načelno smo zadovoljni prijedlogom komisije. Međutim, mislimo da treba uvesti, unijeti u tekst određene sigurnosne mjere kako bismo se pobrinuli da podaci koji se unose u sustav budu zaštićeni i da se njima ne barata samovoljno, odnosno da ih se ne zloupotrebljava. E, on, kao što smo imali e, kada smo radili e, na tekstu za missing children. Um, then on on the amendments we also o nestaloj djeci, e, mislim da trebamo iste takve sigurnosne mehanizme unijeti i u ovaj tekst i je važno da se o tome složimo. Isto tako, kao što znate, dosta se u pogledu ovog dokumenta raspravljalo o nezakonitoj e, migraciji u mnogim klubovima, a tako i u našem klubu su se pojavili e, dvije grupe, dakle i oni koji to zagovaraju, oni koji su protiv E, toga. Dakle, mislim da sve što možemo sada reći je ono što već vrijedi za e, nezakonite migracije. Očekujem da će o tome e, posebno raspravljati odbor LIBE, tako da možda mi to ne moramo sada činiti. Načelno se slažemo s ovim prijedlogom. Hvala. Želi li još netko se javiti za riječ? Ako ne, onda bih vas samo podsjetio da ćemo u našem odboru glasati ovome 11. srpnja. Zatim prvo razmatranje E, o e, mišljenju vezanu uz šengenski informacijski sustav. E, ta sljedeće su dvije točke povezane, pa predlažem da ih i razmatramo zajedno. Imali smo amandmana u odnosu na prvu i 86 amandmana u pogledu upotrebe šengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom. Prvi se odnosi na područje graničnih kontrola Prvo bih pozvao gospođu Vautmans, e, izvjestiteljicu, da nam predstavi tekst. Imamo 15 minuta za ove dvije točke. E, hvala vam, no moram reći da smo danas stvarno brzi, odnosno dajete nam vrlo kratke e, termine. Dobro, hvala. Kao prvo bih zahvalila svim izvjestiteljima u Sjeni na sastanku koje smo držali. Postigli smo četiri kompromisna amandmana u pogledu vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i upotrebom e, SIS-a u području graničnih kontrola. E, važna je e, dobra razmjena informacija i su tako olakšavanje provođenja ovih mjera. Za sada SIS vrlo dobro funkcionira, no možemo ga bolje koristiti. Zbog toga pozdravljamo prijedlog komisije. Uvjereni smo da će se time ojačati djelovanje Europske službe za vanjske djelovanje u području e, migracija. Kao što svi znate, mi u našem odboru imamo relativno ograničenu kompetenciju u pogledu ovog e, dosijeja, ali ipak e, imao neke važne elemente. U odnosu na oba dokumenta se bavimo državljanima trećih država i njihovim pravima, dakle pravo na siguran ulazak, na primjer, zatim posebne mjere sigurnosti za maloljetne osobe i tako dalje. Naša je moralna obaveza da pratimo ono što e, radi odbor LIDBE, a, svi znamo ili bismo barem trebali znati da su ljudska e, prava e, i sigurnosti temeljna načela za Europsku uniju i da možda to ne moramo ponavljati E, nam neko bi možda mislio da ih ne moramo ponavljati u svakom dokumentu, ali stvarnost nam pokazuje da to ipak treba činiti. Zbog toga moramo stalno sami sebe podsjećati, sebe na razini Europske unije i svih pojedinih zemalja da imamo obaveze prema ljudskim bićima svim prema tim osobama. E, je važno što oni ne dolaze iz Europske unije. To nipošto ne znači da mi u Europskoj uniji nećemo poštivati e, njihova prava. Europska unija mora pokazati da može prikupljati i baratati tim informacijama na djelotvoran način, na učinkovit način e, i poštujući sva prava. I to je izraženo u našem mišljenju, pa se nadam da možemo računati na vašu potporu. Hvala vam, gospođo Vopnasa. Sada imamo izvjestitelje u sjeni. E, gospođa Šujica i gospodin Picula su molili riječ. E, gospođa Lezing. Znači, kao prvo, gospođa Šujica u ime Pučana. Izvolite. Uh, Hvala. Željela bih e, zahvaliti gospođi Voltmans na obavljenom poslu. Kao što znate, tu se radi o dosta tehničkim dokumentima i uglavnom su kompetencija odbora LIBE, no mi smo dodali određene prijedloge kako bi se osigurala brža e, reakcija na sigurnosne prijetnje izazove, što da kako su e, važne teme na rasporedu europskih institucija i ove godine i bit ćete u narodnim godinama. Isto tako obnižali smo e, svjetski dan izbjeglica što je ponovo prigoda da se podsjetimo da moramo biti na razini naših europskih obaveza. Schengenski informacijski sustav je garancija naših temeljnih prava i zbog toga klub EPP-a e podržava snažan e, i učinkovit e, informacijski sustav i e, podlači da je važno neprestano ga ažurirati kako bismo osigurali sigurnost naših građana. Usprkos tome rekla bih da je jezik koji se koristi ova dva teksta često prekritičan i na neki način implicira da trenutni sustav ne funkcionira dobro i da se njime krše prava. A taj dojam mi u našem klubu ne dijelimo. Mi mislimo da se na našim vanjskim granicama obavlja vrlo dobar e, posao, dobro se radi usprkos e, velikim izazovama i e, tim se službama i pruža podrška u maksimalnoj mogućoj mjeri. Zbog toga smo predložili promjenu formulacije i postigli smo e, kompromise, tako nadamo se da ćemo e, uspjeti se složiti oko toga. Naime, e, nema baš smisla svaki put dodavati rečenicu uz puno poštivanje ljudskih prava i zaštitu ljudskih prava izbjeglica. Naime, ovo su pravni tekstovi, a radi se o osnovnim načelima Evropske unije. Ako to stalno ponavljate u tekstu, na kraju imate samo manje razumljiv E, tekst. E, isto tako e, da, da djeca ne moraju davati otiske prstiju ili da ih se snima. Mislimo da ni to nije baš idealno formulirano. Dakle, to su kompromisni prilazi 1 i 3. Znači, mi zahvaljujemo gospođi Votmans i tajništvu na svom obavljenom poslu i spremni smo surađivati na postizanju konstruktivnih kompromisa u budućnosti radi postizanja postizanja veće sigurnosti na, za naše građane. Hvala na malo dužem vremenu. Tonino Picula ima riječ. Hvala. Informacijski sustav okosnica je šengenske suradnje. Ima ključnu ulogu u olakšavanju slobodnog kretanja unutar šengenskog prostora. Ovaj prijedlog dio je zakonodavnog paketa od tri prijedloga uredbi. Njima se ne uspostavlja novi sustav, već se razvija i poboljšava postojeći. Cilj revizije sustava je podupiranje i jačanje mjera Europske unije u okviru Europskog migracijskog programa i Europskog programa sigurnosti. U ime SND grupe podnio sam nekoliko amandmana koji se prije svega odnose na pristup prikupljenim podacima, ali u članku 20 točkama S i U smatram bitnim naglasiti prikupljanje podataka o drugim dokumentima koje je osoba ranije koristila pod svojim ili pod drugim imenima kojima se prethodno koristila što se tiče prijedloga o vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom načelno podržavam prijedloge nove zakonske regulative jer će omogućiti učinkovitije korištenje sis a za jačanje sigurnosti europske unije. ovaj prijedlog omogućio bi unos odluka o udaljavanju iz europske unije učinkovitije praćenje izvršenja tih odluka ali i migracijskih kretanja uopće. prijedlog ujedino otvara brojna pitanja poput međusobnog priznavanja odluka nadležnosti implementacije predloženih mjera posebno bih naglasio dio odredbe o definiranju granice na koju se prijedlog odnosi zbog trenutnog položaja zemlje iz koje dolazim hrvatske koja je članica europske unije ali je još u procesu pristupanja schengenu od iznimnog značaja je pitanje definicije vanjske granice radi li se o vanjskoj eu granici ili schengenskoj granici obzirom da se u članku six uredbe granica definira kao vanjska granica europske unije podnio sam amandman s tom definicijom na recital twelve s ciljem ujednačavanja teksta. Nadam se da će kolege podržati ovaj prijedlog. Hvala. Thank you, Mr. Picula. And finally, Ms. Lusing. Hvala gospodine Picula i gospođa Lusing u ime GUA. Hvala. Dakle, govorim u ime Meguela Urbana koji danas nije mogao biti ovdje. Kao prvo željeli smo zahvaliti izvjestiteljiti. Mi ćemo podržati svaki amandman koji pokušava osigurati ljudska prava. Iako su, je nadležnost našeg odbora tu sasvim ograničena, mi bismo ipak naglasili da nam je vrlo važno da se prava i dignitet svake osobe zagarantirano. Zbog toga je nama kompromis broj četiri od ključnog značaja. Znači pravo unošenja osobnih podataka, e, odnosno e, pravo na puno e, kontrolu upotrebe tih podataka u oba izvještaja po našem mišljenju je ključna točka ili ključni pojam u oba dokumenta prijenos podataka. Znači da se ti podaci prikupljeni u okviru SISA ne smiju prenositi u treće zemlje i mislimo da ne treba povezivati upravljanje migracijama, terorizam i kriminal. E, dakle, e, neke su tih aktivnosti, e, izjednačavanje toga bi zapravo bilo krivo, pogrešno e, i e, mi se s time ne bi složili, ali podržat ćemo sve kompromise koji čuvaju e, temeljna prava ljudi i dignitet ljudi, naročito u trećim zemljama. Hvala. Podsjetio bih samo da ćemo o ovome glasati također 11. srpnja. Dakle, o obje ove točke. Sada smo došli do osme točke dnevnog reda, a to je e, predstavljanje nalaza studije o financiranju ISIL-a. E, dakle, e, na temelju nalaza. E, e, o, tu se utvrđuju e, resursi, prikupljanje resursa i sila i daju se određene preporuke za odgovor Europske unije. Želio bih sada pozdraviti gospodina Žankola. Jean-Claude Kusere. Ne, onda Agnes Livaloa.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 Gospodin Kusula je francuski veleposlanik u Egiptu i e, Siriji, isto tako vanjski direktor za e, područje vanjske sigurnosti i obrana. Dobrodošli. A gospođa Lovla je specijalistica za e, suvremeni arapski svijet i radi na Akademiji Diplomatique International u, Parizu i nastavnica koja se bavi tim područjima i suradnica je instituta za za e, e, vanjsku politiku i suradnju na Mediteranu. Tako dobrodošli u naš odbor za vanjsku politiku. Nažalost, malo smo kratki s vremenom, pa onda bih bez daljnjeg odlaganja vas zamolio da se obratite odboru i predstavite glavne rezultate ove studije. Ne znam ko će prvi od vas govoriti, e, da ćemo dami prednost, znači gospođa Ula, a nakon toga gospodin Kušon. Molio bih vas ako možete govoriti 10 do 12 minuta, a kako bi nam ostalo nešto vremena za raspravu za cijelu ovu točku imamo 30 minuta točno. Izvolite. Merci beaucoup. Bonjour. Hvala vam lijepa. Dobar dan, gospodo zastupnici. Mi smo dakle ovdje kako bismo predstavili ovu studiju koju smo napravili e, po pitanju financiranja ISIS-a i načinu organizacije ISIS-a. Ja ću vrlo kratko prezentirati od čega se danas sastoji financiranje teroristička organizacija, zatim ću predati riječ veliposlaniku Kusronu. E, prva važna stvar koju moram reći, čini nam se da ova teorička organizacija ISIS-a je dosta složena organizacija, i da je to najbogatija turistička organizacija na svijetu i to je izuzetno važno reći kako bismo shvatili na koji način financira ta organizacija. Zašto se ta organizacija naziva najbogatijom na svijetu? Zato što je to organizacija koja se je, e, za razliku od al koja je organizacija koja je bila tu prije Daješa, prije Isisa, dakle, i e, s kojom se ISIS nadahnuo, za razliku od te organizacije. ISIS ima veliki teritorij pod svojom kontrolom što, mu je, što je pomoglo da dobije odgovarajuća financijska sredstva. Tu se prije svega radi o nafti i regija u kojoj, se, u kojoj je Sirija, između Iraka i Sirije, je vrlo važno područje u smislu nafte. To je um, omogućuje organizaciji da zadobije kontrolu nad pšenicom i nad pamukom, dakle nad drugim izvorima, zatim postoji i postoji krijumčarenja i rute krijumčarenja i e, takve trgovine koje su se sad osnažile na tom području. Primjerice postoji krijumčarenje umjetninama i krijumčarenje artefaktima zato što kao što znamo to je regija koja je koljevka čovječanstva i gdje imamo jako važna arheološka nalazišta. Isto tako jedan drugi resurs koji je bio vrlo važan na početku ISIS-a je bilo to da su oni opljačkali banke, prije svega banku u Mosulu, što je to organizacija omogućilo da ima eh, jedan prvi kapital od 500 milijuna dolara, što im je omogućilo da mogu se ukorijeniti u toj regiji. Također eh, oporezuju lokalno stanovništvo. ISIS ima teritorij, dakle ima stanovništvo koje živi pod njihovom kontrolom na tom teritoriju u jednom teritoriju ISIS je imao 8 e, milijuna ljudi pod svojom vlasti na tom teritoriju, što znači da sada imaju porezni sustav, imaju važne porezne prihode. Što im je vrlo brzo kao organizaciju omogućilo da se ne moraju više financirati izvana, već da imaju dovoljno resursa sve zajedno, zajedno sa svim tim elementima koje sam navela, da mogu dakle živjeti s ovime što imaju. A što se sada događa? Pa Naravno, e, pokrenute su mjere kako bi se spriječilo dalje širenje ISIS-a i kako bi se spriječilo od organizacije da više nema e, pristup tim e, prirodnim resursima. Međunarodna koalicija bombardira određena mjesta kako bi onemogućili eksploataciju nafte od strane ISIS-a. Te ISIS onda ne može više prodavati tu naftu nezakonitim lancima trgovine. Što znači da sad organizacija gubi resurse jer su, ta bombardiranja uništila neke od e, naftnih vrela, što znači da su sada financijska sredstva te organizacije u padu. Međunarodni savez je bombardirao ISIS i kako bi se smanjio i teritorij pod kontrolom ISIS-a. Danas imamo organizaciju koja više nije toliko u zamahu, ima manje područje pod sobom nego na početku e, kada je pokrenuta 2014. godine i stoga ta organizacija danas ima i mnogo manje resursa nego na samom početku zato što ima manje ljudi i ima stoga i manje mogućnosti da od njih dobiju sredstva. Osim toga to stanovništvo je jako sada osiromašilo i organizacija više ne može prikupljati porez nad lokalnim stanovništvom koje živi na teritoriju pod njihovom vlašću kao prije. Dakle, danas imamo organizaciju e, koja gubi taj ima mnogo manje izvora financiranja i stoga je manje privlačna za mlade, zato što su na početku isplaćivali vrlo primamljive plaće. Mnogo ljudi je otišlo i pridružilo se Isusu zato što su im obećavali plaće kao borci, borce u, toj, u i kao organizatore organizacije, a to danas više ne mogu. No, ipak moram reći da unatoč tome ne možemo reći da organizacija više ne postoji i da ne može jako snažno nauditi drugima oni sada imaju manje resursa, ali su se isto tako i prilagodili toj novoj ekonomiji s kojom su sada suočeni, što znači da danas imaju više poteškoća za e, privlačenje novih boraca jer ih plaćaju manje nego na početku, a osim toga među samim borcima postoji napetost zato što oni smatraju da ne primaju dovoljno onoliko koliko bi trebali primati. A Isto tako postoje oni koji u organizaciji Daesha su bolje plaćeni od samih boraca, jer kako bi se privukli novi borci, Daesh je shvatio da mora bolje komunicirati, što je način da e, prikupi nove ljude, da bude atraktivna kao organizacija za borce, kako bi mladi dolazili k njima. Dakle, danas imamo ekonomiju sa koja se jako promijenila zbog ovih e, različitih elemenata koje sam vrlo kratko navela, ali možemo se na to vratiti tijekom rasprave ako želite. I kako bih zaključila, mislim da mi ističe vrijeme, htjela bih reći da organizacije više nema, jednake su se kao prije, no mm, to ne znači da je nestala, to treba jasno reći. I mislim da će veleposlanik Kusran sada vam više reći upravo ovom drugome. Hvala. Pa Agnes Levalois je na vrlo jasan način upravo rekla e, kako i zašto je ta organizacija izgubila e, na kapacitetu i zašto je se nas nalazi u drugačijoj situaciji. Organizacija je izgubila teritorij, toga je izgubila resurse, izgubila je vrlo važna sredstva, a izgubila isto tako i e, tu centralizaciju, taj centralizirani način organizacije u važnim gradovima. Također je izgubila mnogo na kapacitetu u smislu podrške te se sada izvana na nju utječe, ali isto tako imamo i mjere različitih država koje dodatno ograničavaju kapacitete organizacije. Organizacija je dakle oslabljena, morala je promijeniti svoju strukturu, svoje ambicije, svoju, svoje prisutstvo i trenutno je u toj fazi prilagodbe. Svi promatrači smatraju da to ipak ne znači da je ta organizacija e, izgubila tu energiju da našteti drugima. Velik dio promatrača smatra da će doći do jednog razdoblja nakon i upravo o tome trebamo razmišljati koja je budućnost te organizacije, koja je budućnost sustav financiranja te organizacije i budućnost e, kapaciteta organizacije da e, napravi štetu. Što se toga tiče, postoje različiti scenariji, treba o tome razmišljati, ništa nije definitivno, treba vidjeti koji su to čimbenici zbog kojih bi se moglo nešto dogoditi, kako bismo to shvatili i da razmišljamo o tome kako, kakvi su kapaciteti organizacije u smislu um, prijetnje. Postoji jedna prva hipoteza. Ta hipoteza je dosta jednostavna, a Njesli je ju je već spomenula. To je hipoteza u kojoj kažemo da je organizacija Daesh sada napustila e, taj teritorijalni element. Dakle, na početku je imala teritorijalni element, imala je centralizirani sustav, imala je financijski sustav, e, komunikacijski centralizirani sustav, a danas je sve to nemoguće. Dakle, e, doći će do razilaženja članova organizacije. Ne samo slabljenja, nego i razilaženja. Nećemo više imati setišta, nećemo više imati teritorija i organizacija će se toga različiti. Ne znamo još točno u kojem obliku, ali mogla bi se pretvoriti poput Al-Qaida u jednu organizaciju koja ima različite podružnice ili nešto slično, dakle doći će do tog e, raspada i onda će svoju organizaciju, svoje načine djelovanja pokušati prilagoditi tom raspadu. Naravno, bit će tu posljedica organizacija će napustiti taj teritorij koji trenutno zauzima, može će otići u pustinju, hoće li otići u pustinju, to ne znamo točno, može će otići u gradove kako bi u gradovima nastavila djelovati, može čak i odabrati nekoliko različitih načina djelovanja. U medijima se govori često o ideji eh, low cost terorizma, dakle jeftinog terorizma to je dosta nespretan izraz, ali do toga bi moglo doći. Dakle, moglo bi doći do toga da izaberu e, načine djelovanja koji su, koji su jeftiniji, ali koji bi dalje mogli biti opasni i ubojiti. I postoji rizik da će se više usredotočiti na pojedince, a ne toliko na skupine, da će e, se to sve odvijati na različitim mjestima a da će se ipak uz to zadržati jedan centralizirani sustav organizacije koji će biti mozak organizacije i od neku će pokretati djelovanja. Ta prva hipoteza, dakle, je ta ideja da će doći do prilagodbe Daješa, da će organizacija imati manje sredstva, ali manje potreba. 11. rujna, sjetimo se, znamo da taj napad nije jako bio skup. Dakle, trošak sam nije tu bio važan element. Postoji dakle oblik terorizma koji je jeftiniji, ali jednako opasan i mogli bi izabrati taj put što znači da ovo pitanje financiranja neće biti jedini način na koji se možemo boriti protiv Daješa. Danas e, je neosporno to da je najsnažnije djelovanje država, posebice Europske unije, to koje je usmjereno na to da se prekinu izvori financiranja Daješa. Ako odjednom da imamo organizaciju koja nije toliko ovisna o tim izvorima financiranja, koja je dakle taj oblik low cost terorizma, onda te e, aktivnosti koje radimo po pitanju financiranja neće biti toliko snažne hoće li dakle, organizacija biti takva da će se raspasti i da će biti, jeftinija, a to je samo jedna od hipoteza, postoje druge hipoteze. Može biti da baš naprotiv ta organizacija se neće raspasti, već će pokušati crpiti vrijednost iz onoga što ostaje. Da će dakle i dalje ostati e, centralizirana organizacija, da će to biti stoj za propagandu, što već i jest, da će se na drugačiji način organizirati. Možemo se zamisliti takvu jednu hipotezu, iako evo, nemamo nekih temelja da zaključimo tako, ali može doći do toga da će e, organizacija ući jednu fazu preživljavanja, da će pokušati naći drugačije izvore financiranja. Gdje je to točno? Pa možda na novim tehnologijama, možda putem crowdfundinga, možda će pokušati više iscrpiti tu podršku koju već sada ima, da koriste to tako i nezakonitu trgovinu. Vidimo da koriste sada i neke oblike financijske špekulacije i dakle može iskoristiti neke moderne tehnologije u svoju svrhu te na taj način pokušati povećati svoja financijska sredstva. Što znači da imamo dakle više hipoteza o budućem, budućnosti te organizacije. jedna hipoteza gdje se govori o raspadu organizacije, a jedna potpuno suprotna hipoteza gdje se um, govori o tome da bi se ta organizacija mogla reorganizirati u smislu jedne ilegalne mafijaške mreže i nezakonite trgovine. I to bi onda moglo imati utjecaja na način na koji je organizirana, a isto tako i na način na koji se njom upravlja. Hvala vam, gospođo Levalois i gospodine Kusaranu a sada bismo zamolili kolege da se jave za riječ. Jedan kolega se javio za riječ. Evo sada se još nekoliko javlja. Evo, skoro sam dao prvome riječ gospodinu Kovinu Mikeu, to bi bilo doista nešto neobično, ali sada imamo druge govornike. E, Pučani nitko, socijalisti, gospodine Picula. Hvala vam. Gospodine predsjedatelju, ja bih postavio jedno vrlo jednostavno pitanje. Ja sam naravno pažljivo saslušao što ste rekli o financiranju islamske države. Naravno, imamo i imamo i teritorij. Takozvana islamska država trenutno gubi teritorij. Ali zanima me što je sa prekograničnim financiranjem islamske države. Što je sa dakle, međunarodnim financiranjem koje dolazi izvana u ISIS, prije svega od strane e, zemalja zaljeva ili nekih drugih strana? Što je sa vanjskom pomoći? Puno govorimo o vanjskim borcima, ali mene zanima i kako je zlata vanjska pomoć ISIS-u. Koja je tu trenutna situacija? Hvala. Hvala. za gospodin Ostoviću su ime liberala. Thank you <clears throat> for uh, informing uh, Hvala lijepo i hvala što ste nas izvijestili o ovoj važnoj temi, dakle financiranju ISIS-a. Moje pitanje je sljedeće. U kojoj mjeri je poznato je li bilo nekih pokušaja ostalih terorističkih skupina da od ISIS-a preuzmu iskustva o tome kako financirati terorističke aktivnosti, budući da postoje i e, druge terorističke organizacije u svijetu koje su opasne i koje bi mogle iskoristiti određena njihova saznanja. Hvala. U ime kluba zastupnika GUNGL. Izvolite. Gospodin Hvala predsjedatelju. Ja bih e, htio spomenuti nekoliko aspekata ove problematike koje niste spomenuli. Kažete da je situacija u Iraku drugačija od one u Siriji. Istina je da mnogo toga ima veze s time što iračka vojska i vlada sektaška i određena područja kao što je Faluđa gdje se e, primjenjuje sektaški pristup, da toga nema u Siriji. Međutim, zanima me što je sa trgovinu naftom. Zanima me je li opseg e, jednaki kao i kada je riječ o trgovini umjetninama. Vidjeli smo da se takve situacije događaju u Turskoj, čak i kada izgube teritorij, postoje mreže koje bi nam trebale pomoći u njihovoj identifikaciji. U ime kluba zastupnika eftd izvolite. Gospodin Karver, gospodin Kuzo je zapravo spomenuo neke od stvari koje sam ja htio reći. Postoje li neki financijski dokazi o sljedećem? Dakle, znamo da je ISIS da je ta organizacija trenutno ranjena, iako ne smrtonosno. Postoje li neke naznake o tome da bi se mogle pojaviti neke nove organizacije ili da pak novac, e, da se novac premješta nekamo drugamo s obzirom na Al-Kaidu na arapskom poluotoku,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 Što se tiče nafte, ja sam ovdje održao sastanak sa jednim od poslanika jedna od zemalja na Bliskom istoku i čuo sam od njega kako su Amerikanci ti koji kupuju njihovu naftu, a i Turska također. Imajući u vidu tehnika kojima danas raspolažemo, zanima me kako to da se ne stane na kraj toj trgovini naftom, zašto nismo ta nalazišta bombardirali. To bismo mogli riješiti u dva dana. Kako to da to nitko nije učinio? Zašto nismo uništili te naftne bušotine? E, možda ih netko ne želi uništiti, možda netko od toga može profitirati. Dakle, mislim da je to jedno vrlo važno i relevantno pitanje. Ne znam je li to istina, ali čuo sam informaciju da Daesh premješta sada svoju aktivnost u Libiju. Nisam mnogo više od toga čuo. E, neki, dakle, kažu da će Daesh preživjeti nakon napada koalicije. Je li istina da će Daješ preživjeti nakon ovih napada? Gospodin Zemke. Hvala vam na ovoj prezentaciji i hvala što ste nam dali mogućnost da uzmemo riječ. Moram priznati da nisam uspio dobro shvatiti na koji način se ti prihodi od prodaje nafte mogu iskoristiti, odnosno kako ih daješ koristi kao izvor prihoda, jer znamo gdje se vadi nafta, i bilo bi, trebalo bi biti jednostavno doći do izvora. Dakle, nije mi jasno kako to da smo mi godinama dopustili da ta postrojenja i dalje postoje, da ništa pritom nije učinjeno. Srećom, da gubi na snazi, oni slabe, njihove prihodi su sve manji. No, mene bi zanimalo da dobijem odgovor na sljedeće pitanje. Jesmo li mi uistinu u mogućnosti sagledati koliko se smanjuju njihovi prihodi? Jesu li ti gubici veliki? Ukoliko gube sredstva, možda imaju e, financijsku pomoć izvana. Postoji li neka analiza tih podataka? Jer mislim da je to možda e, najbolji način da se ta teroristička organizacija oslabi na način da izgube izvor prihoda. Dragi kolege, imate oko 7 minuta za e, odgovore, gospodine. E, ne znam da li netko želi, da li želite, hoćete li riješiti, hoćete li se dogovoriti tko želi prvi. Možda dame imaju prednost. Pa ja bih htjela samo reći da je važno reći da daješ e, ima određeni teritorij i činjenica da se taj teritorij koji pod njihovom kontrolom smanjuje izravno utječe na e, njihov utjecaj. Dakle, oni više nemaju jednaku kontrolu nad istim tim teritorijem kao i na početku i to je glavni razlog za gubitak prihoda. Što se tiče nafte i s time povezanih pitanja, treba reći da je daž na početku kada su se tek ukorijenili u tom području, koristio već postojeću e, mrežu trgovine. E, dakle, imate područje oko rake i čitavo područje gdje se nalazi daješ, dakle to je jedno e, pustinsko područje gdje postoji jedna mreža nezakonite trgovine, oni su to iskoristili, oni su iskoristili tu već postojeću mrežu. I ponekad je teško shvatiti e, kako je to bilo moguće. Popravo pa zato što su ti nezakoniti trgovci već postali. Oni su naprosto reaktivirali već postojeću mrežu što je omogućilo prodaju nafte prema Iraku i Turskoj, a da pritom e, ta odluka nije donesena na razini države, nego zahvaljujući tim mrežama i ljudima koji su upravljali tim istim mrežama. Oni su iskoristili njihovu nazočnost kako bi naprosto zaradili novac, kao i kada je riječ o svakoj, kada je riječ kod svakog krijumčarenja. Dakle, bilo je tih krijumčara koji su isto tako prodavali umjetnine od početka da kako sada je to teže budući da postoji mogućnost da ih se identificira i da se spriječi da oni pronađu e, klijente kojima mogu prodati te umjetnine. Dakle, na kraju su te mjere ipak e, dovele do određenih rezultata. To ne znači da više ne postoji mreže krimčara, međutim postoji sustav kontrole koji je doveo do toga da i te mreže gube određene, e, određen izvor prihoda što se tiče međunarodnog financiranja, prije nego što, su, što je Daoš zauzeo Mosul i Faluđu, bilo je određenih e, poslovnih ljudi iz e, zaljevskih zemalja i iz nekih drugih dijelova svijeta koji su financirali određene snage i e, nakon što su oni shvatili koja je ideologija Daesha, oni su im prestali slati novac, budući da su se ti poslovni da su ti poslovni ljudi shvatili e, kolika, koliku štetu može nanijeti ta teroristička organizacija. Međutim, imali smo na početku takozvani zakat koji postoji u islamu, koji omogućuje da se raspodijeli 2,5% svojih sredstava, odnosno da se to vrati u zajednicu muslimansku zajednicu. Dakle, to je na početku izgledalo na taj način, a tek kasnije su neki shvatili da se treba boriti i protiv takvog sustava, budući da novac nije išao u dobrotvorne udruge, iako se to na početku tako predstavljalo, i da naprosto treba prekinuti taj, taj lanac, budući da je novac završavao tamo gdje nije trebao. Mislim da je Agnes Levalua odgovorila na većinu vaših pitanja. Ja bih samo dodao nekoliko stvari. Istina je da se nije e, dogodilo to da je Daješ naprosto došao nekakav vakuum. Tu je već e, postojala mreža krijumčara, granice su već bile porozne i otvorene, tako da je postala trgovina između Iraka i e, Sirije, Iraka i Irana i to je naprosto jedna ekonomska i društvena činjenica. Međutim, nije sva trgovina vezana uz terorizam, postoje tu i nekakvi, nekakve druge mreže, isto tako su tu i sunitske zajednice u tim područjima koje se sada nalaze u slabijem položaju. One smatraju da se nalaze u nepravednom položaju i to je također izrečaj toga. Dakle, e, to krimčaranje od uvijek postojalo. I istina je da se u određenoj mjeri protiv toga teško boriti. Hmm? U redu, hvala. Imali još dopunskih pitanja? ili primjedbi? Oprostite. U redu. Koliko čujem, trebali bismo imati jednu kratku prezentaciju, ali moramo se držati zadanog vremena. Dakle, pet minuta imate najviše pet minuta na raspolaganju. Dame i gospodo, dobar dan. Ja ću vam kratko predstaviti jednu studiju e, koja je e, sastavljena zahvaljujući Kopernikus, Europskoj svemirskoj agenciji i e, iz Modisa od NASA u razdoblju od drugog mjesta 2010. godine, što bi trebalo omogućiti da se vidi koliko su aktivne, aktivna um, postrojenja i rafinerije u Siriji. Dakle, ovi podaci nam omogućuju da vidimo termičku, odnosno toplinsku aktivnost u središtu zemlje i na sjeveroistoku. To nam omogućuje da vidimo dakle, aktivnost na tim lokacijama. Ovdje možemo vidjeti e, dva aktivna naftna polja i jednu zonu gdje postoji rafinerija. Ovdje vidimo jedno polje za vađenje nafte na zapadu od Palmire, zatim u središtu zemlje vidimo e, vrlo snažnu toplinsku gustoću, što potvrđuju i podaci iz Sentinel-2 crvenom bojem. Dakle, to se vidi gdje trenutno se zagorjeva plin. Zatim, e, tu isto tako vidimo i e, improvizirane rafinerije i njihovu aktivnost. Primjerice imamo e, ovdje vidimo dakle dim lijevo i desno na dvije lokacije kao i aktivnost e, ovih dviju improviziranih rafinerija. Ovo je panoramski prikaz tih e, dakle, rafinerija i fiksnih lokacija. Zelenom bojom su oni koji su aktivni. Dakle, ovdje imamo također i zonu e, kontrola. Sivom bojom su pod kontrolom Daješa, a zelenom e, pobunjeničkih snaga, crvenom državnih snaga, a e, žutom bom su označene one koje su pod kontrolom kurdskih snaga. Dakle, e, te improvizirane rafinerije uglavnom su pod kontrolom kurdskih snaga i e, snaga daješa. A fiksna postrojenja su uglavnom u rukama državnih snaga kao i kurdskih snaga, te jedno postrojenje pod kontrolom Daesha. Hvala vam na pozornosti. U redu, hvala vam. Hvala vam. E, dame i gospodo, na ovim izlaganjima ja vam e, preporučam da pažljivije proučite našu analizu financiranje IS-a e koju je izradila naša služba iz parlamenta. Mislim da je to zanimljivo štivo. Hvala vam još jedan put na dolasku i sada dolazimo do točke broj 9. Prije početka. Želim vas sve podsjetiti da ćemo ovu raspravu držati e, da će ona biti zatvorena za javnost, tako da samo službenici Europske unije i e, ovlašteni djelatnici mogu ostati, a sve ostale uzvanike lijepo molim da odmah napuste dvoranu.